Ponovno otvaramo Ponovno otvaramo zasjedanje, znači na raspolaganju su vam zapisnik od jučer i svi usvojeni tekstovi. Imali kakvih prigovora? Nema. Dakle, onda zapisnik usvajamo. Prva točka na dnevnom redu je izjava